o Tadžikistanu, o situaciji zatvorenika savjesti. Dajemo odmah riječ autorima prijedloga rezolucije. Gospođa Hautala ima riječ. Hvala lijepa. Tadžikistan je najsiromašniji od pet zemalja Centralne Azije. Mi moramo nastaviti poticati socijalni i ekonomski razvoj te zemlje, no također smo dužni podsjetiti tu zemlju na obveze koje proizlaze iz e, sporazuma o partnerstvu i suradnji. Naše partnerstvo mora se temeljiti na zajedničkim vrijednostima. I jučer je dijalog o ljudskim pravima između Europske unije i Tadžikistana održan, koliko mi je poznato. Parlament je već htio uputiti snažnu poruku e, na taj e, sastanak. Možemo ustanoviti da je došlo do pogoršanja kada je riječ o stanju ljudskih prava. Doneseni su neki vrlo represivni zakoni kao što je zakon o javnim e, udruživanjima gdje se postavljaju ograničenja na rad nevladinih udruga. Također je donesen i novi zakon o e, odvjetništvu koji ugrožava dakle e, pravosudni sustav. E, politički zatvorenici su osuđeni iz političkih razloga, to je jasno, mi moramo tražiti da ih se pusti na slobodu i ne možemo prihvatiti da borba protiv terorizma koja uistinu jest i predstavlja stvarnu prijetnju, predstavlja izgovor za gušenje prava e, čelnika oporbe. Dakle, civilno društvo i oporbene stranke moraju E, imati mogućnost da nastave djelovati. Hvala. Ja sam se osobno uvjerio na terenu u stanje stvari u Tadžikistanu budući da sam sudjelovao u izvornom izaslanstvu koje smo održali prošle godine. Jasno je da govorimo o zemlji koja ima dosta naglašene totalitarne sklonosti i gdje je gušenje oporbenih stranaka, oporbe, gdje je sloboda udruživanja i sloboda govora i također mediji su pod nadzorom i ugušeni su. A imamo i sporazum o partnerstvu sa Tadžikistanom iz 2009. godine koji si je zacrtao određene ciljeve prolaze godine, međutim, a ciljevi u međuvremenu gotovo da nisu uopće ostvareni. Zapravo, ustavnim referendumom koji je održan prije nekoliko dana, 22. svibnja, predsjednik Ramon jedino je uklonio granicu za mandate i e, smanjio izborni prag, čime je otvorio put e, izboru sina za predsjednika. Trebamo djelovati, naročito kada je riječ o zatvorenicima savjesti i trebamo podignuti glas, budući da imamo privilegirane trgovinske odnose sa tom zemljom. Hvala, gospodin Tarnok. Gospodine predsjedavajući, kao i druge postsovjetske zemlje, Tadžikistan proživljava uistinu tešku situaciju. Građanski rat između islamista i sekularista koštao je života stotina tisuća ljudi prije mirovnog sporazuma iz 1997. godine. Od tada je predsjednik stalno na dužnosti i velik dio podjela koje danas primjećujemo zapravo su nastavak neprijateljstava i građanskog rata. On je sada već e, nekoliko mandata na vlasti, međutim rezultati njegova rada nisu ono što bismo očekivali u demokratskom društvu. Uhićenje oporbenih čelnika, zatim dogovori s Moskvom, represija nad novinarima i civilnim društvom, taj popis uistinu ne izaziva nikakvo zavist. E, Tačikistan pada u, e, sve više u interesnu sferu Rusije. S obzirom da ekonomski ovisi o e, uplatama iz svojih građana iz inozemstva, malo je nade da će Tadžikistan krenuti prema zapadu u smislu ekonomskih, e, demokratskih i političkih normi. Hvala, kolega Panceri. Hvala. Prije godinu dana Europski parlament e, je ukazao na situaciju i okruženje u kojoj su se odvijali izbori za novi tadžikistanski parlament. U svibnju ove godine referendum je izmijenio ustav smanjujući izborni prag i omogućujući predsjedniku Ramonu koji je eh, na vlasti od 1992. da ponovno bude kandidat za predsjednika. E, danas su opravdane političke kritike i također i novim e, teškim političkim e, pravosudnim postupcima. Zbog toga tražimo uspostavu sloboda, a s naše strane tražimo da se postavi pitanje trgovinskih sporazuma koji moraju sadržavati jasne uvjete, odnosno sloboda izražavanja i zaštita za aktiviste za ljudska prava. To je danas naša zadaća kada je riječ o odnosu sa tom zemljom. Gospodin Kelam. Hvala. Povjerniče, prije šest godina potpisan je sporazum o partnerstvu i suradnji između Europske unije i Tadžikistana. Naime, tada je stupio na snagu. Ovdje se ne radi samo o trgovini i suradnji u gospodarstvu. U članku drugom naglašava se poštivanje demokratskih načela i temeljnih prava e, kroz vanjsku i unutarnju politiku. Danas vidimo zabrinjavajuće znakove represije nad oporbom što je kulminiralo osuđivanjem dvaju čelnika oporbe na doživotnu zatvorsku kaznu prošloga tjedna. Brinu nas e, sustavno uhićenje dječaka i, i također neka druga uhićenja i zatim također čujemo sve češće da se pribjegava mučenju. Važnost e, političkih i ekonomskih interesa mora biti povezana sa poštivanjem ljudskih prava i temeljnih sloboda. I zato smatram da bi se trebalo budno pratiti što je sa provedbom prava i posebno što je sa zakonima o javnom udruživanju. Gracias, señor presidente. Gospođa Sanchez Hvala gospodine predsjedavajući. Činjenica da Europska unija ima geostrateški interes u ovoj regiji ne može biti opravdanje za e, neopozivu potporu vladajućoj stranci. To se pokazalo kao sankcija za narod Tadžikistana. Naime, pod izgovorom borbe protiv terorizma vlada sustavno krši ljudska prava u toj zemlji odnosi između Europske unije i Tadžikistana e, trebali bi uzimati u obzir i poštivati načela e, rodne ravnopravnosti, slobode izražavanja i poštivanja prava civilnog društva. Redistribucija bogatstva je nešto e, čime se može stati na kraj nasilju. Bez pravde neće biti niti završetka nasilja. Mi imamo mogućnost da promijenimo ulogu Europske unije, no moramo biti dosljedni u svojoj politici. Ne smijemo dopustiti da geostrateški interesi Europske unije uvjetuju našu vanjsku politiku. Hvala, gospodin Kjučuk. Hvala, gospodine predsjedavajući, povjereniče, uvaženi kolege zastupnici produbljivanje ekonomskih i političkih odnosa sa Tadžikistanom od velike važnosti za Europsku uniju. Tadžikistan je ključan za strategiju Europske unije i Centralne Azije, čiji je cilj promicati trgovinu u tom području. Osim toga, Tadžikistan je važan saveznik u borbi protiv terorizma i fundamentalizma. Premda ova zemlja pokušava pronaći svoj demokratski identitet već 26 godina, Pogoršava se stanje ljudskih prava vlasti, izvršavaju pritisak na neovisne medije, na oporbu i na sve koji razmišljaju na liberalan način. Posebno je snažna represija nad nevladinim udrugama koje se bave ljudskim pravima. E, oni koji kritiziraju vlasti e, optuženi su, e, a također su se neki aktivisti i odvjetnici našli u zatvoru. Apeliram na vlasti Tadžikistana da smjesta puste na slobodu političke zatvorenike da e, i da zajamče ljudska prava i da poštuju e, temeljna prava. sada prelazimo na govornike ove klubova zastupnika. Gospodin Štetina ime Pučana. Hvala gospodine predsjedavajući, dame i gospodo. 1992. godine završio je građanski rat u Tadžikistanu. Za sobom je ostavio oko 35 tisuća siročadi. Vrlo dobro se sjećam tog podatka jer sam krajem 90. godina napravio jedan dokumentarac o Dušanbeu. U međuvremenu ta su djeca odrasla. Bilo bi dobro kada bi živjeli u zemlji koje mogu slobodno disati. Međutim, što se tiče slobode, ta zemlja e, ne postiže jako dobre rezultate. E, inkluzivno političko okruženje je nešto što je strano, je strani pojam. E, postoje politički motivirane optužbe od pojedinih e, osoba e, u Tadžikistanu, a sporazum o partnerstvu i suradnji koji je Europska unija potpisala sa Tadžikistanom navodi sljedeće. Poštivanje ljudskih prava i demokratskih načela sastavni je dio toga sporazuma i zato mislim da bismo se trebali trebali upotrijebiti ovaj okvir kako bismo pomogli onima koji su nepravedno zatočeni u tadžikistanskim zatvorima. Hvala. tõdeda et tadžikistan mis tõepoolest on üks rike postkommunistlikke naravno da je žalosno što je Tadžikistan koji je jedna od najsiromašnijih zemalja na svijetu u posljednjih deset godina e, se vratio u atmosferu totalitarizma i straha. Europska unija pruža pomoć Tadžikistanu, ali ne smijemo zatvarati oči pred činjenicom da e, je demokratski razvoj Tadžikistana e, prestao. Moramo e, zatražiti e, poštivanje vladavine prava. E, to trenutno nije slučaj i upravo oni koji se bore za to postali su predmet napada, a to je mm, znak da mm, postoji velika opasnost. Naš klub zastupnika je vrlo zabrinut. Mi želimo naglasiti da e, nasilni ekstremizam e, ne može e, biti opravdan, moraju se poštivati ljudska prava i ne smiju se primjenjivati diktatorske i tiranske metode. Mi se nadamo da će predstavnici Europske unije za vrijeme pregovora sa Tadžikistanom govornica je prekinuta. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. E, ova je zemlja ovisna o gospodarskim odnosima i trgovini sa Rusijom i Kinom. E, Međutim, Europska unija je e, veliki donator e, razvojne pomoći e, E, mnogo je više moguće ako se obje strane pridržavaju onoga što je dogovoreno. Međutim, mi smo zabrinuti e, promatrajući razvoj događaja u Tačikistanu. Moramo nazvati stvari pravim imenom. Bacanje predstavnika oporbe u zatvor e, sve to skupa nije ono što je dio poštenog dogovora sa Europom progoni kršćanske manjine, rušenje njihovih groblja, e, to ne možemo prihvatiti, moramo im reći Europa je na vašoj strani. Suradnja sa Europom e, može biti moguća samo ako e, se poštuju ljudska prava svih građana Tadžikistana. Gospodin Kelly. Hvala gospodine predsjedavajući. Mislim da su autori ove rezolucije vrlo dobro opisali trenutnu situaciju u Tadžikistanu, posebno pod e, režimom trenutnog predsjednika Tadžikistana. Da kako da trebamo surađivati sa Tadžikistanom, ali isto tako moramo izvršiti pritisak na tu zemlju da se uvedu reforme, posebno što se tiče postupaka prema oporbi. Jasno je da se moraju boriti protiv terorizma i korupcije, međutim oni koriste tu borbu kao izgovor da bi da bi stavljali u pritvor čelnike oporbe. Trebaju nam nova pravila kako bismo mogli očuvati slobodu izražavanja i treba izvršiti pritisak na vladu kako bi uvela spomenute promjene i kako bi e, odvjetnici koji su u zatvoru bili pušteni. Gospodin Franculika, dragi kolege, povjereniče, mislim da nam je u interesu da ojačamo političku sigurnosnu suradnju kao i da imamo održivi e, mir u ovom području Središnje Azije. Međutim, Ekonomske veze sa Tadžikistanom također su tjesno vezane uz poštivanje demokratskih načela i temeljnih prava. Zato pozivam da se svi koji su iz politički motiviranih razloga u zatvoru puste na slobodu. Ne možemo zatvarati oči pred brojem uhićenja e, ljudi koji su navodno optuženi za neka kaznena djela, zapravo je riječ o političkim zatvorenicima. Primjerice, tu su neki odvjetnici koji se bave ljudskim pravima, e, politički čelnici, njihovi članovi njihovih obitelji, također se ograničavaju i e, izražavanje vjerskih osjećaja E, svi ti aktivisti i odvjetnici moraju moći raditi slobodno bez straha od uhićenja i progona, a Europska komisija mora tu intervenirati. U to nema sumnje. Gospodin Hvala gospodine Prozulika. Sada prelazimo na slobodno javljanje za riječ. Prvi ima riječ gospodin Kukan. Thank you, Mr. Chair. Hvala gospodine predsjedavajući. Čujemo uznemirujuće podatke o velikom broju uhićenja i zatvaranja odvjetnika i aktivista u Tadžikistanu. Te osobe koje su navedene u tekstu rezolucije moraju biti puštene na slobodu. Europska unija ulaže u dijalog koji se tiče ljudskih prava sa Tadžikistanom, a dio toga trebalo bi dovesti do pokretanja reformi. To se posebno odnosi na neovisno pravosuđe i na sustav koji posjeduje demokratske kontrole. Odvjetnici moraju moći zastupati svoje stranke pred sudom i svi građani Tadžikistana moraju imati zamčeno pravo na pravedno suđenje i transparentni sudski postupak. Ja cijenim rad e, ombudsmana i skupine koja se bavi praćenjem ljudskih prava u toj zemlji. Međutim, još uvijek je e, pred tom zemljom mnogo posla i mnogo prostora za poboljšanje. Sljedeći govornik. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući. Tadžikistan je zemlja koja je posebno siromašna i tu se redovno krše ljudska prava građana. Civilno društvo je često meta vladinih mjera, a isto vrijedi i za kršćansko stanovništvo. Europska unija bi trebala zatražiti da se tamo ponovno uspostavi demokracija, vladavina prava, da se poštuje prava oporbe, te da se ponovno uspostave više stranačje i sloboda izražavanja. Moramo pratiti što se tamo događa, a to uključuje i e, praktičnu mogućnost formiranja političkih stranaka moramo prestati sa, e, treba stati na kraj kršenju ljudskih prava u toj zemlji, a smatram da Europska unija ima mogućnost da izvrši takav pritisak e, na Tadžikistan. Hvala. Hvala, sada riječ ima kolega Polčak. Hvala. Koji su glavna obilježja e, Tadžikistana? Dakle, što primjećujemo? Uhićenja, nestanci ljudi, siromaštvo, čak i mučenje. E, oligarsi su na vlasti u zemlji. E, vjeroispovijesti ne uživaju jednako pravo pred državom i to sve zapravo govori o stvarnoj situaciji u Tadžikistanu. Ja shvaćam da Europska unija ima potpisan sporazum s tom zemljom da e, taj sporazum ima stratešku važnost, međutim, pitam se može li to značiti da je, se dopušta negiranje temeljnih ljudskih prava. Sve ove karakteristike koje sam spomenuo e, zapravo nas navode na pitanje možemo li napustiti traženje da se poštuju ljudska prava samo zbog strateškog značaja ovog sporazuma. Mislim da to nije slučaj. Gospodin Dorfman. Hvala, ja podržavam sve komentare kolega. Trebamo podržati Tadžikistan na njegovom putu prema demokraciji, premda ta zemlja ima granicu u dužini od 100.000 km sa Afganistanom i tu ima nekih problema. Međutim, imam e, jedno, jedan problem postupovne prirode. Ovdje ne vidim da je išta hitno u ovoj rezoluciji. Svi slučajevi koji su nabrojeni su stari već nekoliko mjeseci, ako ne i godinu dana. Ja sam inače e, predsjedatelj e, skupine prijateljstva između Europske unije i Tadžikistana. Osobno sam se sustreo sa predsjednikom i nisam mogao ni na koji način utjecati na izradu ove rezolucije. Mislim da zato u parlamentu moramo razmisliti o tome što je zapravo hitno, koji su hitni slučajevi i u kojem slučaju trebamo uključiti i nadležnu delegaciju kako bismo imali kvalitetni tekst rezolucije, a kolege koje dobro poznaju tu zemlju e, trebaju biti uključeni u rad na rezoluciji. Mislim da da bi to imalo više smisla. Hvala. Hvala vam sada zastupnik Kastaldo. Hvala vam. Tadžikistan je zapeo u jednoj od onoj e, situaciji koja je vrlo učestala u bivšim sovjetskim republikama. Imamo gotovo jedan građanski rat između sadašnje e, stranke na vlasti, komunističke stranke i islamista. Mm, ta opasna kombinacija autoritarizma, prijetnje iz Afganistana i siromaštva znatno negativno utječe na stabilnost u, u Tadžikistanu. Vlada predsjednika progoni oporbu, čak i odvjetnike te branitelje ljudskih prava. Ja sam pravnik, ja sam studirao pravo i moram reći da ne možemo dozvoliti da osim neopravdanih e, progona e, oporbene stranke i oporbenjaka koji su osuđeni na e, doživotne kazne da se progone i oni koji zakonito brane imaju pravo na zakonitu obranu. Kolege, obraćam se svima vama. Moramo tražiti više u okviru sporazuma o partnerstvu koji postoji s Tadžikistanom. Klauzule o poštivanju ljudskih prava moraju napokon postati stvarnost, a ne samo mrtvo slovo na papiru. Hvala vam, a sad riječ ima povjerenik Stiljanides. Dear Uvaženi predsjedniče, kolege, prolazimo kroz stvarno e, Tadžikistan prolazi kroz teško razdoblje ljudskih prava, kad je riječ o ljudskim pravima. Iako je došlo do pozitivnih napredaka u proteklih nekoliko godina, na primjer e, pozdravljamo aktivnosti pravobranitelja za ljudska prava, no još uvijek postoje veliki problemi. naše najveće bojazni odnose se na e, političko sudjelovanje i na političke zatvorenike. 29. rujna 2015. Islamska renesansna stranka iz Tadžikistana je zabranjena e, kao teroristička organizacija, a vodstvo je uhićeno. U tom trenutku Europska unija je izdala izjavu u kojoj osuđuje taj postupak. Podsjetili smo tađikistansku vladu na potrebu da se zaštite temeljna prava, uključujući pravo na pravično suđenje. Prošloga tjedna Vrhovni sud u Tadžikistinu Tadžikistanu je izdao vrlo oštre zatvorske kazne za 13 uhićenih čelnika IRPT-a to je oporbena stranka i u dva slučaja sud je izdao doživotne kazne. Mi smo još jednom e, izdali vrlo oštru izjavu e, u kojoj smo rekli da postupci suda nisu transparentni te da se krše prava e, optuženika na pravično suđenje. To nije u skladu sa obvezama Tadžikistana preuzetih prema međunarodnom pravu. Podsjetili smo vladu u Tadžikistanu da moraju podnijeti vrlo jasne dokaze kojima će opravdati kaznene optužbe podignute protiv e, svih ovih čelnika te kojima će opravdati ovakve oštre kazne. Valja inzistirati na sprečavanju radikalizacije i političkog ekstremizma. Sve smo to naglasili na nekoliko sastanaka na visokoj razini nedavno kada je predsjednik eh, Mahmun posjetio je eh, Brisel u prosincu 2015. Zatim u Astani na ministarskom sastanku krajem 2015. te u brojnim drugim prilikama. Između ostalog i danas prilikom dijaloga između Europske unije i um, Tadžikistana na temelju ljudskih prava koji se održava u dušanbeu. Tadžikistanska vlada ima potencijala e, da zapravo mogla bi naštetiti e, cijelom sustavu u Tadžikistanu. To naravno nije u našem interesu. Naša politika jest inzistirati na političkoj stabilnosti i gospodarskom prosperitetu. Kao Europska unija mi smo i dalje ključni e, pružatelj e, pružatelj humanitarne pomoći Tadžikistanu i e, Središnjoj Aziji, a ljudska prava će baš kao i prava zatvorenika, političkih zatvorenika biti vrlo visoko među našim prioritetima. Europska unija je spremna pomoći Tadžikistanu u rješavanju ovih važnih problema. Hvala vam na vašoj pozornosti